Um, Dobro večer, dragi kolege. Sljedeća tema na dnevnom redu je su ljudska prava u okviru trgovinskih pregovora između Evropske unije i Vijetnama. Dakle, odbor o za međunarodnu trgovinu. Daću sada riječ autoru